Sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o usmenom pitanju upućenom komisiji o strateškom okviru Europske unije za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2014. do 2020. godine. Dajem riječ e, autoru prijedloga kolegi Uskort. Uskogu koji ima na raspolaganju 5 minuta kako bi nam predstavila temu. U Europi koja je ugrožena krizom izgleda da gubimo pravedno, pravičnost i to se dešava isto tako na tržištu rada i osobito na onim e, tržištima rada i radnim mjestima koja su izložena većim opasnostima. Tako na su nam potrebna jača, jače zakonske odredbe i to za sve nas, ne samo za one koji tamo rade, već e, i e, pravila koja će se odnositi na tvrtke. Prema međunarodnim studijima tvrtke koje ulažu 10 eura u prevenciju rizika mogu očekivati e, više nego dvostruku korist. Dakle, Ukoliko želimo da radno okruženje u EU bude sigurno, trebamo isto tako eh, imati jednaka pravila, jer eh, distorzije su velike ukoliko nemamo zajedničke eh, standarde. Naravno, ne možemo natjerati države članice i tvrtke da to spoštuju, ali smanjenje birokracije i pojednostavljivanje pravila ne smije nikad biti napravljeno na uštrb zdravlja e, ljudi. Na primjer, prijedlog izuzeća malih i srednjih poduzeća od takvog, takvih zakonodavnih odluka nikome neće pomoći niti tvrtkama, niti poduzećima, niti e, zaposlenicima. No, suprotno, velika poduzeća raspolažu dovoljnim resursima da upravljaju e, takvim situacijama, osobito ukoliko je netko e, na bolovanju dugoročno, ali situacija je na, za, suprotna za mala poduzeća i svaka e, i osiguranja e, im mogu upravo pomoći koliko dođe do nezgode. Dakle, ova pitanja su e, tim prije važna za mala i srednja poduzeća. Svi bi trebali raspolagati pravo na dobro radno okruženje i poštivanje, to je znak poštivanja poduzeća u kojem se radi. Dakle, to je zaključak do kojeg možemo doći. No, prijedlog e, Europskog parlamenta imao drugačije polazište. Više od 90% svih zaposlenika u Europskoj uniji bilo bi izuzeto od ovih e, pravila e, o sigurnosti na radu, što je u potpunosti neprihvatljivo neprihvatljivo je vjerojatno i većini zastupnika u ovom domu, a opet ovaj prijedlog trpi veliku opoziciju, protivljenje i jako bi bilo važno da se uhvatimo koštac s ovim pitanjem na samom početku našeg saziva. E, rješenje nije razvodniti ovu mjeru, već E, olakšati tvrtkama, poduzećima e, da, usvoje te, ta pravila. Tu se radi o novim e, instrumentima za obučavanje i za sindikate za pomoć da zaposlenici uvide koja su njihova prava i da se poboljša sigurnost na e, radu i treba stvari pojednostaviti doista, ali da se ne pogoršava, da se ne pogoršavaju uvjeti rada. Dakle, Europskoj uniji je potrebna nova strategija za e, zdravi sigurnost na radu da smanji opasnost od oboljevanja, od raka, od e, psiholoških oboljenja i drugih. Dakle, mislim da moramo ljudi ljudski pristupiti ovome svemu i ova unija treba biti dobra za zdravlje i sigurnost na radu i da tržno natjecanje bude tako da, bude, da možemo biti dobri proizvođači dobara i sredstava u budućnosti koje ćemo kasnije prodavati ili sami koristiti. Hvala. Hvala. Gospod povjerenic, imate riječ. predsjedniče, gospođo predsjednice odbora za zapošljavanje, uvaženi zastupnici komisija je čvrsto rješena da poboljša uvjete na radu i osobito zdravlje i sigurnost na radu novi strateški okvir Europske unije koji je usvojen u lipnju odražava te preuzete obveze. Europska unija ima sveobuhvatno tijelo koje se odnosi zdravlje i sigurnosti na radu. To, tim već raspolažemo. Novi strateški okvir nadopunjuje pravni aki i promovira se pristup prevenciji. Isto tako se promovira i okvir za nacionalni za poboljšavanje situacije na nacionalnoj razini. Ovaj okvir e, identificira tri glavna cilja. Poboljšanje provedbe sigurnosti, zakonodavstva o sigurnosti i na e, na radu, osobito poboljšavajući mogućnosti malih i srednjih poduzeća da uspostavljanje učinkovitih e, mjera za zaštitu zdravlja i isto tako borba protiv bolesti, identificiranjem novih budućih rizika i treće eh, rješavanjem demografskih eh, problema i sve stari radne snage. Glede ovih točaka možemo napredovati isključivo uz djelatnu suradnju svih dionika. Komisija eh, blisko suradnju s državama članicama, Europskom agencijom za sigurnost, za zdravlje i sigurnost na radu, sa savjetodavnim eh, tijelom za zdravlje sigurnost na radu te sa odborom eh, za eh, sigurnost na radu da se postara za provedbu svih ovih pravila i zakona. Agencija i dva odbora analiziraju, izrađuju svoj program rada u svjetlu novog strateškog okvira. Ja ću i dalje uključivati socijalne partnere kroz sektorski dijalog isto tako kada to bude potrebno. No, e, pomoć tripartitnog odbora za e, zdravlje i sigurnost na radu treba pomoći komisiji da bolje nadzire provedbu ovog okvira. Primam na znanje sve vaše zahtjeve koji su upućeni u ovom usmenom pitanju da se uvedu konkretni indikatori e, u ovom pogledu. Nekoliko mjera se već provodi kao što je e, online procjena, interaktivna procjena ocjene rizika od strane agencija i isto tako sve europski e, kao obuka inspektora rada inspekcije inspektora rada u, za srednja i mala poduzeća i isto tako e, je, to je program koji je u pripremi. Postoji jedan e, vodič za e, već e, postojeće najbolje prakse koje treba pomoći malim srednjim poduzećima i poduzećima. i u skladu s programom za s postojećim programom cilj je pojednostaviti i racionalizirati postojeći pravidni okvir, osobito E, za srednje mala poduzeća i istovremeno zajamčiti jednaku razinu zaštite. S tim ciljevima komisija pokrenula ex post e, evaluaciju 23 postojeće direktive i rezultati te analize e, će biti objavljeni krajem 2015. godine. Mimo ovoga fizičko i duševno zdravlje je predmetom analize i to je također parlament zahtijevao. Dalje primamo na znanje i potrebu za poboljšanjem statističkih podataka i izradom baze podataka. Ovo je od velikog značaja da se identificiraju razne opasnosti i e, vaše prijedloge ćemo uzeti u obzir. I konačno dopustite da e, kažem da rezultati ove direktive će biti od e, odlučujućeg značaja za iduće direktive. Dakle, zakonodavstvo za zdravlje i sigurnost na radu treba biti jako je važno i svi novi predlozi bit će utemeljeni na jako e, temeljnoj e, ocjeni učinka. Hvala. Hvala gospođo Tisin. prelazimo sada na raspravu. Gospodin Bekir ima riječ. gospodine predsjedatelju, cijenjena gospođo povjerenice, drage kolegice i kolege, većinom od 64 prema 1 smo na odboru za zapošljavanje E, usvojili ovo pitanje komisiji i time smo zapravo jednoglasno izjavili da nismo još zadovoljni stanjem stvari što se tiče prioriteta za predstojeće godine. Mi smo već često e, ustanovili e, pojave teških bolesti i medicinskih problema što znači i velike troškove za liječenje kao posljedica e, e, opterećenja na radnom mjestu. Iz vaših riječi, gospođo povjerenice, prepoznajem da ste toga svjesni. Ja to znam jer inače e, ne biste upotrijebili riječi koje ste upotrijebili. Sa zadovoljstvom sam e, također ustanovio da je vaš pristup sveobuhvatan. Međutim, e, mislimo da su jasniji ciljevi i također rokovi e, što se tiče tog strateškog okvira, mislim da također bolje, bolji nadzor nad rizicima za zdravlje i bolje statistike što se tiče profesionalnih oboljenja. Sve u svemu vjerujem da još nismo na kraju puta i bilo bi mi drago kada bi e, u sljedećoj fazi suradnje sa vama gospođom povjerenice e, kada bismo vrlo konkretno e, poradili na realizaciji ovih planova. Hvala lijepa. Gospođa Steinruck ima riječ prijedlog komisije došao je prilično kasno jer Europski parlament je već u 2011. tražio e, jednu e, novu strategiju. Moram priznati da ovo što je sada na stolu zapravo nije prava strategija. E, kolega je rekao da nam treba bolja strategija, jasni ciljevi i rokovi upravo zato što smo uvijek iznova saočeni sa novim i novim izazovima, nove vrste radnih mjesta, nove vrste bolesti. Samo jedan primjer, preko 80% slučajeva depresije e, e, pojavljuje se kod zaposlenika i svaki deseti zaposlenik ima E, problema sa depresijom. Zato su nam potrebni prevencijski programi, sigurnost i zaštita na radu moraju biti e, prioritet I, i mi imamo obavezu da svi koji rade ostanu zdravi, moramo ih zaštititi i zato sam zabrinuta e, što mala i sretnja poduzeća radi smanjenja birokracije trebaju biti izuzeta od ovih propisa. E, pritom se prešućuje da su e, onda se onda opterećuje sa e, poduzeća prebacuje na građane odnosno na zaposlenike na cijelo društvo mi vjerujemo da male i srednja poduzeća treba podržati kod provedbe ovog zakonodavstva kako bi se smanjili rizici. Hvala lijepa. Gospođa Mekinta ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, potrebno je procijeniti nove rizike, ali moramo također e, e, moramo donijeti zakone koji će ljude učiniti sigurnijima, a ja nikad neću podržati e, propise koji će ljude učiniti manje sigurnima moramo smanjiti kompleksnost e, našeg zakonodavstva jer ako to učinimo onda ćemo povećati i e, usklađenost sa zakonima i povećati zdravlje i sigurnost, a smanjiti pritom i opterećenje za poslodavce. Ja vjerujem da se inspekcije trebaju koncentrirati na ono što se zapravo događa na konkretnom radnom mjestu, a ne na koje kakve dokumente i papire ja pozdravljam e, e, inicijativu da se pojednostavi zakonodavstvo i moramo razmisliti o tome kako procjena rizika za mala poduzeća u e, sektorima koji su spojeni sa manjim rizicima kako se može pojednostaviti. Hvala lijepa. Gospođa Harkin ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i zahvaljujem povjerenici na njezinom odgovoru. Međutim, mislim da je važno da podvučemo o čemu tu zapravo govorimo jer svake godine više od 4000 radnike umire u Europskoj eh, uniji zbog nesreća na radu i više od 3 milijuna ljudi može od tri milijuna radnika su eh, žrtve E, nesreća na radu. To su vrlo značajne bronke. Vi govorite o 11 e, ljudi koji svaki dan umiru zbog takvih nesreća, a 11 e, tisuća ih je ozlijeđeno. Eto zato je ovo pitanje postavljeno komisiji. Imamo cijeli niz konkretnih pitanja, ne očekujemo od povjerenice da odgovori na sve, ali samo bih željela pitati e, kada govorimo o mjerljivim ciljevima i rokovima i periodičnim evaluacijama e, samo želim pitati da li je postignut napredak na primjer što se tiče e, statistike da li ima ikakvih, ikakvog konkretnog napretka na kojim se možemo pohvaliti i koje su što je poduzeto kako bi se promovirala razmjena dobrih praksi, na primjer e, da se i e, mala i srednja poduzeća e, podupre, da im se daju mentori. Da li imamo primjera toga? Čuli smo da se dosta govori o jasnom zakonodavstvu i uputama koje su jasne, ali možete li nam to detaljnije pojasniti? pitanje statistika podijeljenih po rodu i starosti to je vrlo važno jer mislim da su nam te informacije bitne da bismo mogli imati bolje zakonodavstvo još dvije stvari za kraj u nedavnoj studiji eurobarometra radnici su rekli da smatraju stres najvećim rizikom e, za zdravlje na radu 53% njih Znam da je zaklada za e, zdravlje, sigurnost na radnom mjestu e, da provodi kompanje, ali s obzirom na toliki rizik mislim da nam je potrebna veća intervencija po ovom pitanju i mislim da više treba biti učinjeno i samo želim pitati povjerenicu da li postoje prijedlozi kako bi se promoviralo zdravi okoliš i e, dobrobit radnika na poslu. E, e, potrebna nam je direktiva o bolestima muskularnog i e, mišićnim i koštanim bolestima ergonomski rizici na mnogim radnim mjestima su vrlo značajni u tom kontekstu posljednja komisija je smatrala da je to potrebno? Da li povjerenica ima neka razmišljanja o tome kako se na učinkovitiji način možemo pozabaviti e, i tim pitanjem? Hvala lijepa. Gospođa Bojlan ima riječ. E, pozdravljam priliku da sudjelujem u ovoj raspravi o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu i Međutim, ja smatram da ne možemo s jedne strane uvoditi mjere za zaštitu radnika, a s druge strane e, uvodimo politike koje e, zapravo e, znače uvođenje prekernih i nesigurnih radnih mjesta. Imamo sve veći porast e, nezaposlenih i prekarno zaposlenih radnika. E, to se ne može podcjenjivati. Nesigurnost e, radnog mjesta i pritisak neredovitih radnih sati dovodi do povećanja oboljavanja. Mnogi radnici rade na poslovima koji im ne daju dovoljnu zaradu za pokrivanje troškova života E, dakle, mi se moramo ozbiljno angažirati oko svih tih pitanja. Također moramo se pozabaviti pitanjem e, niskih, preniskih plaća i nesigurnih radnih uvjeta. Hvala gospođo Deli. Drage kolege, naš izvješće 2011. godine imalo za cilj poboljšati zdravlje europskih građana na radu sa vrlo ambicioznim ciljevima. To je bilo prije tri godine, dragi kolege. Tri godine. A danas, za 2014. do 2020. godinu, za okvir komisije, Eh, udaljeni smo svjetlosne godine od toga. Po tisuće ljudi umore svake godine u Europi zbog različitih ozljeda i nesreća vezanih uz radu. Radi se i o velikom broju slučaja raka i kardiovaskularnih bolesti. Neodgovorno je zatvarati oči pred time. Neodgovorno je jer eh, isto tako oboljenja eh, mnogo koštaju naše zdravstvene sustave, naše poteškoće. Dakle, moje pitanje je što mislite poduzeti kada se radi o nejednakosti muškaraca i žena na području rada? Mislite li stvarno uključiti socijalne partnere u ovo što nije bilo slučaj 2006. godine? Želite li uvesti definiciju o, nezidama i ozidama na radu? Vaš rad nije na visini zadatka. Gospodin Jean-Claude Juncker je rekao da je njegova Europska komisija zadnji vlak za Europu. Ja kažem da je ovo zadnji vlak za Europsku komisiju kako bi svi prionuli poslu jednostavno zato što europski građani ne mogu više izgubiti svoj život dok pokušavaju raditi. Hvala lijepa gospodin Peticini. Hvala gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Prema aktualnim procjenama međunarodnih organizacija o raku, 2,5 milijuna građana dobivaju rak 85% tih slučajeva raka su zbog e, njihove izloženosti o različitim tvarima na radu. Među njima e, prije svega azbest. 56% slučajeva raka uzrokuje azbest, a 41% i ako imamo snažnu izloženost e, azbestnim blatkima, još uvijek je teža situacija sa kemijskom industrijom, sa čeličanama, sa tvornicama cementa. Hoćemo li stati na kraj toj gadosti ili ne? Znam da će komisija reći da su to pitanja koja se tiču zemalja članica, no e, zemlje članice kao Italije imaju recimo skandale poput Eternita i tu državljani nisu doživjeli pravdu. Dakle, stanimo na kraj tim gadostima. Senjor Mann, a, Gospodine Mann, ispričavam se, gospodin Fontulis, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavatelju. Najvažniji pri ovoj temi je činjenica da nam mora biti jasno da sigurnost i zdravlje na radnom mjestu moramo zaštititi. Postoje poduzetnici koji moraju shvatiti da je zdravlje radnika nešto što povećava učinkovitost samog poduzeća prije svega se radi o prevenciji kada o ovome govorimo. Često je tako slučaj da ne postoje dovoljne zaštitne mjere na radnom mjestu, a to je jedno područje koje se doista pocijenjuje. Postoje veliki problemi, teške bolesti koje nastaju zbog e, radnog mjesta, zbog e, doticaja sa tvarima. Zemlje poput Grčke gdje se mora jako štedjeti, posebice osjećaju ovaj problem. Treba stvoriti preduvjete s kojima bi se poticala prevencija. Upravo zato kako bi se zaštitili ljudski životi. Zbog ovih memoranduma i programa štednje je vrlo teško živjeti tako e, kao e, zaposlena osoba. Hvala, gospodin Mann. Izvolite. Treba poboljšati radne uvjete u Europskoj uniji. U redu. Hoćemo li uspjeti biti predvodnici kada se radi o zaštiti na radu? Radili se o tome kao cilj osobe e, sa desnog krila. Ja moram reći da nam ovdje treba više Europe. 400 tisuća ljudi umiru zbog e, ozljeda na radu svake godine, a više milijuna ih oboli. Mi vidimo koliko je važna ta tema. Okvirna direktiva iz osam je bila doista odlučujuća, a sada nam je potreban novi strateški okvir. Ovoj pristup je dobar i mi smo u odboru za zapošljavanje rekli da nam je to potrebno. Da, novi ciljevi, novi vremenski okviri i posebice da suradnje sa socijalnim partnerima. Kod malih tvrtaka postoji najveća potreba za djelovanjem. Manje poduzeća su posebice važna zato što se posebno u manjim pogonima samo u ograničenoj mjeri pridržavaju e, ovim, ovi propisi. Ja nisam za pojačanu birokraciju, ja sam za to da podržimo ova poduzeća pri zaštiti na radu, da prilagođujemo naše propise o sigurnosti i da zatim mala i srednja poduzeća mogu stajati u središtu revizije u 2016. godini. Dakle, da konačno poduzmemo da e, imamo prave mjere koje će biti djelotvorne. Hvala lijepa, uh, Hvala lijepa, gospodine predsjedavatelju. Doista mi je mrsko to reći, ali Europska komisija je opet učinila ono što je učinila i ovo jutro. E, imala je dobre riječi, ali predložila je strateški okvir koji nije strateški i koji nije okvir. Da budem iskren, gospodine predsjedavatelju, nema nikakvog sadržaja, to je isprazno, gdje je provizija vezna uz rak. Mi znamo da je rak najveći e, uzrok smrti na radu. Gdje je to u ovom strateškom okviru? Gdje je azbest koji ubija desetke tisuća ljudi? Gdje je to pitanje u ovom navodno strateškom takozvanom okviru? Što je sa crnim popisima? tisuće ljudi u jednom kraljevstvu su stavljene na takve popise, uklonjeni su sa njihovih ratnih mješana na građanima su se osudili ukazati na ovaj problem gdje je to pitanje u ovom navodno strateškom navodnom okviru. Što je sa transparentnošću e, popisa nesreća i ozljeda na radu, što je s nečim što se doista može primijeniti na europskoj razini. Siguran sam da je Europska komisija ozbiljna kada se radi u ispunjavanju ovih e, ovih namjera, ali ako imamo pravi sadržaj, ako možemo stvarno učiniti razliku, onda, će to bi, onda ćemo ostati samo na ispraznim riječima. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin Gerike. Mislim da ga ne vidim na njegovom mjestu. Jeste li prisutni? Mislim da nije prisutan i stoga nastavljamo sa gospođom Donano. Izvolite. Por Hvala vam. gospodine predsjedavatelju. Zdravlje i sigurnost na radu su jedan od e, stupova na kojem počiva rad e, jednog tvrtka i dobrobit e, njenih radnika. Zbog novih tehnologija, novih rizika na radu je potrebno ikad više nego prije da imamo propise koji se primjenjuju. A ova kriza koju još uvijek doživljavamo odnosi se i na e, okoliš e, i e, na vrlo krhko područje rada i stoga nam je potrebno sigurnost, ali naravno uz to su vezani određeni troškovi. Nemamo se prevariti, dragi kolege. Europska unija nije rješenje. Ultraliberalna Europska komisija ne misli uključiti sigurnost i na radu. Imamo i e, tehnokraciju multinacionalnih kompanija koji uživaju u slobodnom tržištu rada u Europi e, ne poštuju pravila veznih u zaštitu radnika. Moramo biti oprezni. Europska unija nije liječnik, već predstavlja bolest. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Roland Na minutu i 30. Izvolite. Novi okvir, na njega smo dugo čekali. No ipak, treba priznati da smo napravili napredak, no i dalje su potrebni napori. Mi smo već govorili da svaki dan 11 eh, radnika umire na eh, radu, imamo više od 8000 ljudi koji svaki dan boluju od eh, određenih bolesti veznih uz rad imamo i osam radnika koji će svaki dan doživjeti tešku ozljedu na radu. To je velika ljudska drama, ali to ima i gospodarski utjecaj, e, posljedice veznih uz e, poduzeće i e, socijalni sustav. Nama je potreban plan, ali ne trebaju nam samo namjere, trebaju nam ciljevi, trebaju nam brojke, trebaju nam mjerljivi ciljevi. Koja je ključna riječ? Ključna riječ je prevencija. Stalna Prevencija koja uključuje sve dionike, koja uključuje socijalne partnere i to na svim razinama. To je nešto što je ključno. Također se moramo mm, inspektorima dati određena sredstva vezanog uz eh, ljudski, eh, ljudsko osoblje, vezano uz njihove mm, načine rada i ovo priopćenje s pravom citira eh, potrebu da se zaštite male i srednje poduzeća. Njih, njima treba pomoći, njih treba podržati, ali isto tako vam naglasi sljedeće. Treba pojednostaviti propise, ali nećemo to nikad moći napraviti ako ugrozimo zdravlje i sigurnost naših radnika. Njihovo zdravlje, njihov život ne može imati cijenu. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Jongerius. Izvolite na minutu 30. Hvala vam lijepa. Da, gospođo povjerenice, Nadavno da je vrlo lijepo što Europska komisija želi nametnuti manje pravila poduzećima. Stvoriti dobre radne uvjete, to je još i važnije od toga. Ja se nadam da ćete pri izradi ovog novog pristupa isto tako imati na umu da, nam je, da su nam potrebni propisi koji funkcioniraju za ljude, ne samo za poduzeća. Osim toga, proteklih nekoliko godina imamo sve više različitih oblika rada. Imamo samostalne radnike, fleksibilne radnike koji žive u vrlo nestabilnim radnim uvjetima, e, bez ikakve sigurnosti, te isto tako bez zaštite na radu. A moje pitanje je kako komisija namerava sad isto tako i za ove ljude stvoriti određena jamstva što se tiče zdravlja i sigurnosti na radu. Također želim uputiti na to da postoje još e, i druge skupine radnika koji uopće nisu obuhvaćeni ovog okvira, koji su izvan toga, na primjer policajci, vojnici. Oni nemaju jednika jamstva kada se radi o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu. Moje pitanje je stoga sljedeće. Namjerava li Europska komisija u dogledno vrijeme podnijeti konkretne mjere kako bi i te ljude koji se brinu za našu sigurnost E, mogla pružiti jednaka jamstva, da ih se štiti na njihovom radnom mjestu. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Zarijanopoulos. Na jednu minutu, izvolite. Hvala vam lijepa. Kapitalizam u Europskoj uniji te zdravlje i sigurnost na radu donose sobom određeni trošak, to naravno smanjuje dobit. Sigurnost e, se smanjuje, a radnici se sve češće ozljeđuju. Postoje radnici koji počine samobojstvo zato što ne mogu podnijeti više radne uvjete na svom radnom mjestu, više ih ne mogu prihvatiti i podnijeti. Stotine žrtava e, koje počinjavaju samobojstva vidimo na primjer u Grčkoj, to su radnici i mnogima se prijeti isto tako da će dobiti otkaz za to dovodi do zatim mnogih uh, uh, problema veznih uz bolesti. Što se tiče bolesti veznih uz posao, tu isto tako svake godine imamo velik broj slučajeva, pa i što se tiče ozljeda na radu. Za komuniste i za radnički pokret je važno da se poduzmu mjere kako bi se doista ograničili ovakvi slučajevi ozljeda na radu, a odgovorne osobe moraju isto tako za to odgovarati. Hvala vam gospodin Sanini, na minutu i 30 izvolite. Hvala. Ova tema o kojoj razgovaramo je tema koja se dotakla također i rasprava o gospodarstvu i politici i kulturi u mojoj zemlji, Italiji. Imali smo čudne smrti i također čudne sudske postupke koji su se ticali problema azbesta, a Naravno, taj strašan problem e, i s pravom vlada raspravama i u Italiji i u Europu. Europska unija ima vrlo napredno zakonodavstvo po pitanju sigurnosti na radu, no nažalost to dobro zakonodavstvo u brojnim zemljama se vrlo često pretvara u formalizam i birokratizaciju. Kako možemo to izmijeniti? Možemo naučiti lekciju od Marka Bjađeja, velikog stručnjaka za pravo koji je izgubio život e, i on nas je učio da trebamo u središte staviti ciljeve, a ne pravila. Koji su naši ciljevi? Mm, obrazovanje i također informiranje i to ne samo radnika nego i onih koji ulaze na tržište rada i oni moraju biti svjesni u tom trenutku što znači dobro radno mjesto, kako se bira, a ako ga ne možete odabrati onda kako ga pronaći, sa kakvim ciljevima, sa e, kakvim pravilima i također kako očuvati radno mjesto u odnosu sa poslodavcem, ali to mora biti e, također i zakonodavstvo koje omogućuje radnicima da se ne straše svojih poslodavaca. Samo jedno zrelo gospodarstvo i tehnološki napredno gospodarstvo može osigurati čvrsta radna mjesta i to tražimo od komisije. Hvala vam lijepa, sljedeći govornik je gospođa Blinkević, na minutu 30, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavatelju. Povjerenice, slažem se da e, rizici veznih uz rad, da su bolesti uz rad sigurnosti, da zdravlje na radu, da je to vrlo važno za gospodarstvo i za konkurentnost. Ne govorimo ovdje o nekom automatiziranom uređaju ili stroju. U ovom strateškom okviru se radi o ljudima koji rade vrlo teško i uvijek e, sve dulje i dulje zbog e, duže očekivane životne dobe. Moramo uzeti u obzir demografske promjene na području Europske unije. Poslodavci bi trebali e, isto tako to uzeti u obzir te davati posao i starijim radnicima rizik na radu za starije ljude se u velike razlikuje od onog za mlade ljude. Kako bismo mogli omogućiti ljudima da rade dulje, e, propisi veznih uz sigurnost i zdravlje na radu treba prilagoditi upravo toj skupini. Isto tako imamo i određene psihosocijalne rizike, na primjer napastovanje e, radnika, prijetnje otkazom, E, kada se kaže da u vrijeme krize postoje tisuće drugih radnika koji mogu zamijeniti e, tu jednu osobu. Isto tako imamo stres vezan uz rad. Imamo nove tehnologije, nove materijale, nove radne procese i o ovome ćemo vrlo često morati raspraviti. Neće se svi, svi radnici moći jednako prilagoditi novim uvjetima. To će imati utjecaj na njihovo mentalno i e, psihološko zdravlje. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Pozivam Europsku komisiju da e, uzme u obzir e, stalište Europskog Izvolite gospodine Kelly. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Ovo je jutro u parlamentu Papa Franjo doista održao jedan vrlo inspirativan govor i u tom se govoru prije svega osvrnuo na ljudsko dostojanstvo. Najbolja prilika da damo nekoj osobi dostojanstvo jest da mu pružimo posao. To povećava njihovo samovjerenje, da im e, određenu svrhu. No nema smisla dati nekoj osobi e, radno mjesto ako oni neće biti sigurni na, na svom poslu. Jasno je da se to događa posuda u Europskoj uniji. Prije neko vrijeme je predsjednik vlade Latvije mora odstupiti zbog jedne katastrofe koja se, da koja se dogodila u njegovoj zemlji. To nam pokazuje koliko su veliki rizici. Moj kolega gospodin Hartman je također podržao ovo izvješće. Imamo statistike koliko je ljudi doživjelo nesreću na radu. Te statistike su vrlo zabrinjavajuće. To nam pokazuje da moramo naporno raditi o novoj temi, da moramo što prije početi provoditi propise koje smo ovdje usvojili. Ako to učinimo, onda će radno mjesto biti sigurnije za radnike i pružit ćemo ljudima ono dostojanstvo koje je Papa Franjo spomenuo i to svim radnicima diljem Europske unije. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Kumpula Natri na jednu minutu. Hvala lijepa. Do 2020. godine bi trebao vidjeti ovaj novi strateški okvir. U tom razdoblju proteklom razdoblju smo doveli mnogo propisa protiv e, ozljeda na radu. Sada u ovom novom strateškom okviru zadali smo si kao cilj da ljudi rade dulje, da idu kasnije u mirovinu, a za to nam je naravno potrebno zdravlje i sigurnost na radu. To je dio naše konkurentnosti u Europskoj uniji i naravno da tako na to trebamo i gledati kada se radi o praksi. Ja bih htjela točno znati kako će se konkretno odvijati ovaj strateški okvir. To bi nam povjerenica možda trebala reći. To je vrlo važno i u okviru refita ćemo uskoro o tome razgovarati. Jer se i tu radi o zdravlju sigurnosti radu. Ja bih vrlo rado znala kako vi mislite konkretizirati ovaj strateški okvir, dakle za ovo novo razdoblje od 2014-2020. godine. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Slijede pet javljena za riječ u okviru spontanog javljena za riječ. Ima i više zamolbi od toga za javljanje za riječ, ali mogu samo to, toliko prihvatiti. Dakle, pet na jednu minutu. Sljedeći će dobiti sada riječ. EPP, sitten herra Zani, SD, herra Marias, ECR, rova lópez eh, bermejo eh, gue ja rouva morvai eh, sitoutumattomat. ensin herra polk korkeintaan yksi minuutti olkaa hyvä. Gospodin Bolzak, na jednu minutu maksimalno izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Ja bih rekao ono što smatramo drugoj strani ove priče, a to je moje uvjerenje da zakonodavstvo može smanjiti opasnost na poslu. Vjerujem da trenutna situacija je zapravo dovela do pretjerane regulacije. Ja se osjećam i žao mi zbog svake žrtve. Međutim, previše zakona može nas učiniti manje konkurentnima gospodarski govoreći, jer to povećava troškove. Moj kolega, gospodin Man, rekao je istu stvar. Potrebno nam je novo zakonodavstvo i moramo zaštititi zaposlenike, no moramo biti konzistentni, transparentni u tome i dopada mi se pristup povjerenice. Hvala vam. Zahvaljujem, eh, gospodin Zanini, jednu minutu. ezzel a kérdéssel már korábban is próbáltam Ovo je pitanje kojim sam se već pokušavao baviti u prošlosti i ovo ljeto u srpnju postavio sam pitanje komisiji. Odgovor koji sam dobio bio je vrlo zanimljiv. Dakle, ovdje govorimo o 24 direktive u ovoj domeni, no Prijenos tih direktiva u nacionalnom zakonodavstvo visi o državama članicama, isto tako je kontrola same primjene. I vjerujem da je komisija u tom području da, da joj nedostaju instrumenti ili alati. Ukoliko se želimo pobrinuti da imamo zdravlje i sigurnost na radu, e, moramo djelovati, a mora isto tako djelovati i komisija. Marijus, jednu minutu, izvolite. Predsjedatelju, ovo cijelo pitanje zdravlja i sigurnosti na radu vrlo je važno. E, ne radi se o društvu samo danas, već se o ovome raspravlja i to vrijedi godinama. Prije svega, ovo ima jednu ljudsku dimenziju, jer zdravlje je najvažnije dobro za čovjeka. Također postoji financijska dimenzija jer ukoliko se zakonodavstvo ne provodi, e, pojedina poduzeća mogu na nezakonit način konkurirati i mogu ostvarivati, imati niže troškove. Dakle, to je poremećaj tržišnog natjecanja. A što se tiče pravila sigurnosti i zaštite, ako se njih ne provodi, također imamo povećan trošak u zdravstvenim sustavima država članica. To je također važno i potrebno je uzeti u obzir, osobito u onim zemljama koje su pretrpile najveće udrce u svojoj politici zbog provedba pojedinih politika. Hvala. Sljedeća govornica, zastupnica Lopez. Zahvaljujem predsjedatelju nesigurno zapošljavanje i isključivanje sindikata u konzultacijama o zdravlju i sigurnosti na radu e, faktore rizika su koje komisija čini se nije uzela u obzir. Usprkos neproporcionalnom uništavanju, gubljenju radnih e, mjesta, broj smrtnih slučajeva i nezgoda je porastao u zadnjim godinama i tako će se i nastaviti ukoliko ne one institucije koje predstavljaju radnike i sigurnost u smislu toga kako ih se zapošljava kao i inspekciju na radu. Nažalost, komisija pati od nedostatka ambicija, nama su potrebne pouzdane statistike kako bismo vidjeli te duboko svežne promjene do kojih dolazi na tržištu rada. Potrebne su nam konkretne, aktivne intervencije. Nažalost, komisija umjesto toga odbija provesti čak i postojeće zakonodavstvo i time omogućava deregulirano okružje E, zaštita primjerice od kemijskih tvari još uvijek je nedostatna i to još jednom ima velik utjecaj na radnu snagu i na tržište rada e, koje je bez ikakvih jamstava. Hvala. Zastupnica Morvaj na jednu minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. U Mađarskoj ima vrlo malen broj e, pravnika koji bi se bavili pravima za poslanika Ali neki su me e, kontaktirali, nedavno sam dobila SMS od jedne osobe koja pruža podršku žrtvama e, nezgoda na radu koje rade u multinacionalnim poduzećima. Jer rekao mi je da se ljudi boje uzeti bolovanje, boje se otići s radnog mjesta e, na toalet, boje se maknuti sa proizvodne linije, moraju dizati vrlo teške terete, čak i žene, i to za plaće koje su otprilike jednu petinu onoga što zarađuju ljudi na zapadu. Gospođo povjerenice, što znate o tome i što ćete učiniti kako biste zaštitili mađarsku, mađarske državljane protiv ovakvih, eh, ovakve robske situacije na radu? Hvala. Za kraj, povjerenica Tisen, eh, imate jednu minutu. Zahvaljujem poštovani kolege zastupnici Europskog parlamenta. Hvala vam na ovoj današnjoj raspravi koja mi omogućuje da ponovno naglasim naše zalaganje za poboljšanje radnih uvjeta, također i za stavljanje naglaska na zaštitu radnog mjesta i također sigurnost na radu. Ja sam e, svjesna svega onoga što vas brine i naravno ne mogu riješiti sve ove probleme, no čini mi se da ova strategija malo kasni. Mi ćemo je sada naravno nastojati što bolje provesti. Okvir već postoji što je pozitivno. A njime se nastoji konkretno primijeniti sporazume i također se nastoji dati odgovor na demografska kretanja, među kojima moramo ubrojiti i činjenicu da imamo sve dugovječnije i starije radno stanovništvo. Sada mi nastojimo provesti ex post evaluaciju pravne stečevine Europske unije. Istina je da razmatramo više od 24 direktive. Mi sada razmatramo na transparentan i strukturiran način ono što trebamo učiniti, no sada trebamo pričekati rezultate evaluacije zakonodavnih tekstova, nakon čega ćemo na strukturan način moći predložiti rješenja i sa zakonodavnog i sa političkog stajališta upravo kako bismo poboljšali stanje na terenu. Iz rasprave čini se da se Mnogo pažnje polaže na male i srednja poduzeća koja su veliki poslodavci i tu je također djelatnicima važno zaštititi zdravlje na radu. Osim toga, dodatne mjere ne smiju ići na štetu zaštite. Naime, mi želimo da ovo naše djelovanje doista poluči konkretne efekte. Naravno, svaka smrt na radu je jedna smrt previše. Neki od vas su naveli neke brojke i neke statističke podatke, no iz prošlosti znamo da je broj e, smrti na radnom mjestu ipak opao, no postoje tu drugi rizici i o tome moramo voditi računa u predlaganju daljnjeg zakonodavstva. Jedan od ovih aspekata se tiče stresa i psihološkog zdravlja na radnom mjestu. Prethodni strateški okvir je tome vodio računa i drago mi je što mogu vidjeti da i u sadašnjem strateškom okviru je mentalno zdravlje jedan od prioriteta. Mi znamo kako je situacija osoba koja uvijek moraju biti na raspolaganju 24 sata dnevno, koji su stalno u kontaktu sa drugim kolegama i sa poslodavcem e, 24 sata dnevno i to je sve izvor daljnjeg stresa. To treba sve pomno razmotriti. Nadalje, kada je riječ o ovom pitanju, Europska agencija za e, zaštitu zdravlja i zdravlja na radu provodi jednu kampanju na e, europskom e, području, a to je zdrav e, radno mjesto, dakle Health on the Workplace and Managing Stress, to je naziv te inicijative i to pokazuje da mi ne raspolažemo samo mišljenjima i riječima, nego poduzimamo i političke korake. Zatim imamo jednu zajedničku aktivnost koja se tiče i psihološkog zdravlja na radnom mjestu, a tu aktivnost e, koordinira naša glavna uprava zajedno sa glavnom upravom Sanko. I čini mi se da tu treba spomenuti i još jednu aktivnost glavne uprave za zdravlje koja se bavi naročito zaštitom potrošača i zaštitom zdravlja na radu, naročito u rizičnim skupinama. Dakle, postoji niz inicijativa u tom smislu. Uvaženi kolege, govorilo se također i o bolestima usred azbesta. Znamo da je azbest zabranjen već niz godina u Europi, no i dalje postoje zgrade koje zadržaju azbest i u građevinarstvu imamo primjerice radnike koji su zaduženi za rušenje koji mogu biti izloženi pogubnom utjecaju azbesta. Znamo da postoji zakonodavstvo koje štiti te radnike, a ja ću tome dodati da i taj dio zakonodavstva će biti obuhvaćen u procesu e, revizije ove 24 direktive koje sada razmatramo. Čim završimo sa evaluacijom, mi ćemo podnijeti jedno izvješće i tek ćemo u tom trenutku moći reći kojim ćemo putem morati krenuti, naravno politički gledano, no ipak pitanje azbesta je također u središte naše pažnje. je jedno pitanje o e, situaciji sa vojnim osobljem i policijskim osobljem. Nisam znala da su oni obuhvaćeni ovim okvirom i treba će vidjeti kako to da ništa nije učinjeno za e, te e, kategorije radnika. Provjerit ću to i svakako ću vam se javiti. E, poštovani kolege, čini mi se da ste doista snažno zalažete za suradnju po ovom pitanju i ne mogu nego ponoviti što sam rekla u svojem uvodnom izlaganju i u tom pravcu po pitanju zaštite i sigurnosti na radu ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama i naravno sa socijalnim partnerima jer su oni pravi naši sugovornici. Hvala vam na pozornosti i rado ću nastaviti surađivati s vama na ovome predmetu. Hvala. Zahvaljujem povjerenici Tisen. Ovime završavamo raspravu. Prelazimo sada na usmeno pitanje upućeno komisiji o provedbi direktive o jednakosti na području zapošljavanja. Ovo usmeno pitanje postavlja komisiju odbor za zapošljavanje i radna mjesta. Gospođa Marita Uvskog će predstaviti to pitanje. Imate pet minuta, gospođo Uvskog. Slog lika behandling fa Ovdje se jednakost definira kao temeljno načelo za suradnju u Europi.